I think we can start. Mislim da možemo započeti s radom. Dragi kolege, želim vam poželjeti dobrodošlicu na ovaj prvi sastanak u 2015. godini. Nadam se također da ćemo imati uspješan rad. Želim vam puno zdravlja i tako kreativnosti kako bismo mogli ostvariti zadane si cilje. Dakle, puno sreće u godini, ali isto tako se treba malo osvrnuti na prethodno razdoblje i s tim u vezi vam trebam proslijediti jednu žalosnu vijest, većina vas je upućena u to, naš kolega Filip Alban je preminuo tijekom eh, božne stanke, on je prvi put 1999. Eh, godine izabran u Europski parlament, od tad je bio eh, član, punopravni član i zamjenski član našem odboru, također je član bio član i u prethodnom sazivu, za prethodnim sazivima za regionalni odbor i radio je na razvoju regionalnih zračnih luka i također se bavio uspostavi veze između kohezije, teritorijalne i regionalne politike, to se odnosi i na West Midlands prvenstveno, to je regija u kojoj je rođen i u kojoj je živio i koji predstavlja u Europskom parlamentu. Prethodno je bio izvjestitelj za MVTNT Marko Polo, a isto tako se je bavio sustavom e, predstavljanja e, roba. Također je bio predsjednik e, izaslanstva za odnose sa Kanadom. Uvijek sam ga smatrao savjesnim, marljivim kolegom koji je se strasno zalagao za sve čime se bavio. Izražavamo sučut njegovim, njegove obitelji i prijateljima i molim sada da mu odamo počast minutom čutnje. danke Ihnen. Slava. So, wir kommen dann zu dem Tagesordnungspunkt 3. Prelazimo na treću točku Tu se radi o priopćenju stajališta vijeća u prvom čitanju o direktivi o masama i dimenzijama. Najprije želim iznijeti stav vijeća na prvom čitanju. O čemu se radi dakle tu glede usvajanja direktive u vijeću za izmjenu direktive 9673 od srpnja 1993. godine, osobito kada se radi o nizu dakle masa i dimenzija za vozila, ali tako za e, maksimalno određivanje masa i dimenzija otvaramo drugo čitanje. Peter Lajtri će nam iz... predstaviti dakle, 29. siječnja izvješće. On je to htio čak i danas uraditi, ali nije plus mogućnosti na ovom sastanku. Prelazimo sada na točku četvrtu, odobrenje zapisnika. Gospodin Majsner, izvolite. Da, gospodin Leifrid me zamolio da ga zamijenimo ovdje jer sam bila nazočna na trijalog. Ne znam da li je to moguće, ali možda ćemo to napraviti na feedbacku. Dobro, napravit ćemo to kasnije. Odlično. U svakom slučaju predao sam vam riječ i mi smo zagovorili o ovom načinu postupanja. Dakle, mi ćemo to napraviti tijekom e, obavještenja o trijalogu. Sada prelazimo na e, zapisnik sjednice održane 1. 2. prosinca 2014. godine. Ukoliko nema primjedbi, možemo ih usvojiti bez izmjena. A sada razne gledišta s novim izvršnim direktorom ERE, Europske agencije za željenice, gospodinom Baurem. Dakle, sa zadovoljstvom vas pozdravljam i poslušat ćemo vas, izvršnog direktora ERE, što vi namjeravate na primjer napraviti s tom agencijom. Dakle, čestimo tamo vam na imenovanju i želimo vam dobrodošlicu na eh, ovaj sastanak. Hvala gospodine Kramer. U interesu sviju vas i u skladu s mojim, eh, mojim prezentacijom nastavit ću izlaganje na engleskom jeziku. Kao prvo, jako sam sretan što mogu nazočiti ovom sastanku već 11. dana eh, mojeg namještenja od mog namještenja na čelu Europske agencije za željeznice. Ovo su jako uzbudljiva vremena za željeznicu općenito, ali isto tako za Europsku agenciju za željeznice. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, s velikim zadovoljstvom ću razmijeniti svoje stavove s vama. Ja sam strukturirao svoje izlaganje tako što ću vam najprije iznijeti neke informacije o samom sebi, osobne informacije, a onda bih rado nastavio tako što bih vam iznio svoju viziju za Europsku agenciju za željenice da vidimo što se može i što se planira raditi u budućnosti i konačno prešli smo na raspravu. Dakle, imam 56 godina, rodom sam iz Austrije, studirao sam tešku fiziku, dakle imam eh, diplom, odnosno doktorirao sam s te oblasti i prvenstveno sam radio u sektoru industrije, već više od 25 godina u sektoru željeznica. Imao sam nekoliko radnih mjesta u sektoru u industriji opskrbe, signalizacije i isto tako rad na eh, željezničkim proizvodima i radio sam u Austriji, Francuskoj, Ujedinjenoj kraljevini, Švedskoj i na kraju Njemačkoj. Između ostalih e, bio sam i zadužen za tehničke pitanje u e, Bombardiru od 2008. do 2013. a prije toga sam bio e, načelnik sektora za signalizaciju u Bombardiru. Radeći sa dionicima u sektoru željeznica u Europskoj uniji, dakle radio sam na tome jer sam e, bio na, predsjedavao e, instituta Merak, isto tako sam bio sredotočen na inovacije, ali isto tako sam dobro upoznat sa funkcioniranjem rada Europske komisije i Europskog e, parlamenta jer sam bio predsjedavajući odbora Steering Shift Committee od 2011. do 2014. godine i ovom prigodom vam ponovo želim zahvaliti na jakoj potošci odbora TRAN pruženoj na dosije u Rail. A sada s velikim zadovoljstvom preuzeo vodstvo dakle, mjesto izvršnog direktora Europske agencije za željeznice, koja je jako važna institucija kako bi se željeznički sustav u Europi e, unaprijedio. Moja vizija, moja percepcija je dvostruka. Kao prvo, naš zadatak je sigurnost. Mora biti na prvo mjesto. Drugi cilj jest da željenice postanu konkurentno sredstvo za prijevoz, konkurentni spram drugih e, sustava transportiranja. Svi znamo da e, je dobro da to može doprinijeti gospodarskom rastu. Svi znamo da su da je željenički prijevoz E, pozitivan za okoliš, e, da e, troši manje energenata i da je od ostalih i da je siguran. Moramo si stalno iznova ponavljati, a to je da prebacivanje na željeznicu može u budućnosti biti jako korisno za europsko gospodarstvo, ali i osobito smanjuje potrošnju energije energenata, energije i smanjuje emisije CO2. Sveukupni cilj, barem kada je riječ o Europskoj agenciji za željenice, je da se pomogne na stvaranju integrirane, integriranog europskog željeničkog područja. Integrirano europsko željeničko područje znači da će vlako putnici dobra biti prevažen bez tehničkih ili regulatornih e, barijera u Europi. Postoje dva ključna zadatka za Europsku agenciju za željenice, a to su interoperabilnost, dakle agencija je zadužena za uspostavljanje relevantnih tehničkih mjerila, a drugo da se razvije zajednički pristup, sigurnosni pristup e, u europskom željezničkom sustavu. Ukratko, Europska agencija za željeznice treba napraviti europske željeznice jače tako što će taj sustav učiniti učinkovitim time što će ukloniti tehničke i regulatorne prepreke. To će istovremeno smanjiti troškove i vrijeme koje se troši na čitav postupak. Na primjer, postojeće referentna mjesta za izdavanje certifikata za e, vozila ili druga prevozna sredstva diljem Europe. Svi ti ciljevi zahtijevaju stalni rad u narednih nekoliko godina i kao što je ranije rečeno, tehnički stup e, paketa za željenice, četvrtog paketa za željenice bit će od ključnog značaja kako bi se ostvarili ovi ciljevi i ja ponovno ovdje tražim vašu podršku kako bismo zaključili ovaj tehnički stup četvrtog paketa za željeznice. Koji su moji konkretni planovi? Pa, kada sam započeo sa radom u agenciji prije dva tjedna, rekao sam osoblju da imam tri glavna cilja. Prvi je orijentiran prema vani, dakle to znači da e, agencija mora gledati izvan granica željenice i Europe moramo biti spremni naime za sve moguće razvoje situacije, da vidimo što se to događa e, na Bliskom istoku, dalkom istoku i Americi. Drugi cilj jeste stvaranje pozitivnog e, razvoja događaja u e, željezničkom sektoru u Europi, a kao treće moramo ostvariti maksimalno moguću internu učinkovitost prvi prioritet kada se već radi u kontekstu četvrtog paketa mjera za željenice jeste da se uspostavi jaka suradnja s nacionalnim dionicima, osobito s nacionalnim tijelima za sigurnost, a isto tako e, s istražnim organima. ERA mora biti u jezgri jedinstvenog željeničkog područja, dakle mjesto gdje se gdje će svi surađivati. Kad riječ o sigurnosti, moj cilj razviti jaku kulturu sigurnosti i to da na tome radimo zajedno sa svim dionicima. Ova kultura sigurnosti mora biti temeljena na na načelu pravednosti, dakle to znači da se ne radi o kažnjavanju, već jednostavno da se iznađu e, pravi razlozi problema i da ih se e, ukloni. Dakle, sve mora biti utemeljeno na transparentnosti, utemljeno na istraživanjima, odnosno istragama i da se uveliko radi na prevenciji. Zatim imam jednu važnu temu na stolu, a to je ETMS, Možda bih trebao reći da sam eh, tijekom svoje karijere radio na ETMS još od 1992. godine, dakle skoro od samog početka. Dakle, to samo po sebi opisuje koliko je taj dosje problematičan, jer eh, kao što vidite trebalo je više od 20 godina da se ETMS dovede na razinu na kojoj se danas nalazi. Osobno sam uvjeren u to da se ne možemo vratiti nazad. Dakle, što se tiče ETMS-a, ne može se vratiti unazad, ali istovremeno daleko smo od ostvarenja učinkovitog sustava. Dakle, moj plan je da se da surađujem svim dionicima u Europi kako bismo ostvarili održiv i e, isplativ e, europski ETMS Europska agencija za željeničke za željenice će imati kao prvi ključni cilj da se napravi jedan e, plan, e, akcijski plan za jak TMS i sada moramo napraviti definiciju za e, održavanje baseline 3 u okviru ITMS-a. Moja sljedeća točka na kojoj ćemo raditi su tehničke specifikacije za interoperabilnost, a tu ćemo imati jedan holistički pristup, što znači da će svaka promjena TSI-u ili svaki novi TSI morat biti ocijenjen kroz prizmu dodane vrijednosti Dakle, napravit ćemo jednu ozbiljnu, rigoroznu gospodarsko ekonomsku procjenu i analizirat ćemo tehnički financije konsekvence svake svakih novih e, uredbi i surađivat ćemo s novom komisijom na pročišćavanju nacionalnih pravila. Kada kažem pročišćavanje nacionalnih pravila, to ne znači da ćemo sve prebaciti na TSI. Tije sajsi moraju ostati dosljedni, ali isto tako moramo imati na umu sve što smo e, naučili u prošlom razdoblju. Također moramo definirati položaj Europske agencije za ženice u međunarodnoj željeničkoj standardizaciji. Spomenuo sam je TMS. Moramo priznati da E TMS jako dobro napreduje izvan Europe, na primjer e, u Aziji, tako da će biti veliki izazov e, za Europu da zadrži svoj više manje prirodni autoritet. No, isto tako moramo odrediti svoj položaj u koordinaciji istraživačkog rada, a ovdje mislim na shift to rail. Još jedna ključna tema za E, Europsku agenciju za željenice jest od ključnog značaja za e, naše sugrađane, a to je buka, a tu namjeravamo raditi na interoperabilnosti. S obzirom da ERA ima nekoliko registara, e, želim smanjiti, racionalizirati broj registara kako bi E, oni bili isplativi i kako bi se smanjio dakle teret e, koji ispada na države članice. Ono što je isto tako važno za javnost jeste da se smanji, odnosno da se pojednostavi pristup e, potrošača ženicama uslugama željeznice. I mi ćemo, dakle, kao agencija nastojati pojednostaviti taj pristup. Moramo također biti bolje upoznati s posljedicama svog djelovanja na europske ženičke sustave i zajedno sa Europskom komisijom radit ćemo na definiranju i nadzoru glavnih e, indikatora učinkovitosti koji će mjeriti korisnost određenih naših aktivnosti i također ćemo mjeriti dakle, do koje mjere kako se koriste željeznički sustavi. Kao što sam rekao ranije, pomno ćemo motriti novi sustav standardizacije. Cilj će biti obučavanje i poboljšanje komunikacije. Ovo su bile ključne točke mog radnog programa. Možda bih sada trebao samo od zastupnike da ostaje pitanja. Predsjedavajući, izvolite. Hvala. Evo, <clears throat> otvaram diskusiju. E, hvala. Evo, želim pozdraviti gosta. Dobrodošli gospodine Doppelbauer. Jeste li našli kanal za prevođenje gospodine Doppelbauer? Dobro došli u Europski parlament. Želim vam najprije čestitati na novom poslu i zaželjeti vam sve najbolje na isto. U e, Evropskoj e, Uniji ovdje imamo i nas previše koji smo pravnici, a, pa mi je drago da vidim jednog inženjera, vi ste čak e, ne samo fizičar, već ste i radili za tvrtku Bombardier, tako da zaista ste upoznati u tematiku. Htio e, bih s vama zapravo jednom razgovarati, međutim to je druga tema, o izvozu vlakova u Sjedinjene američke države. Dakle, o, naš odbor za promet e, želi pod vodstvom gospodina Kramera završiti posao e, u ovdje prije E, prije ljeta. Što se tiče RDMS-a, to je komplicirana kratica. Koje, to je dakle nešto što je predviđeno kod nas za 2016. godinu. Vjerujem da velik broj država članica nije još dovoljno napredovalo, naročito kad se govori o e, tehničkim specifikacijama, vezovima za zahtjevima za promjene u nacionalnim sustavima. Mislite li e, da se išta može napraviti za ovih nekoliko tjedana? Hoćemo li u tome uspjeti? Evo, to je kao moje prvo pitanje u diskusiji. A sada riječ ima Ismail Ertug. Hvala lijepa. E, kolega e, i ja se dijelimo. Dobrodošli gospodine Doppelbauer, želim vam e, puno uspjeha na poslu. E, dobrodošli dakle ovdje u Briselu. Vi ste govorili o različitim temama. Činjenica je da u Europi ne uspjevamo imati tehničke specifikacije koje će omogućiti da imamo zajedničku željezničku mrežu. Različite su mjere usvojene, mi smo ih napravili u Europskom parlamentu, dakle načinili smo zakonodavni okvir. Vi ste to spomenuli, ali postoji jedna druga stvar koju smatram vrlo važnom. Imamo u okviru europskih željezničkih mreža dogovora sa državama članicama, a postoji također i izgradnja pojedinih željezničkih dionica. Interoperabilnost je vrlo važna i e, to je izuzetno bitno. Postoji još jedna stvar koja je tu bitna, a to je da mnoge zemlje zapravo e, prilično okljevaju da u to uđu. Zemlja iz koje ja dolazim e, smatra, naročito to smatraju ljudi iz Ministarstva prometa, da nije važno toliko što se dogovori u Briselu, jer će se u našoj zemlji stvari napraviti na način na koji mi mislimo da su bitne. Zapravo, ono što me zanima, jeste li vi e, došli do istog zaključka vezano za to, kako bi se moglo nešto pokrenuti u Njemačkoj. A drugo, e, zanima me kakva je situacija s četvrtim željezničkim paketom. Politički gledano postoje neki ciljevi koji su diametralno suprotni. Velik broj ljudi smatra da je taj e, politički aspekt važan, među njima i ja. Međutim, mnogo se njih tome odupire. Rečeno je da ćemo se baviti političkim pitanjima, nismo se toliko bavili e, tehničkim pitanjima. Na kraju je odlučeno da će sve biti zapravo jedinstveni paket koji će obuhvaćati i tehnički i politički dio, a rezultat svega toga je da se malo toga napravilo. Meni je jasno da je politički aspekt jako, jako bitan, Međutim, taj e, politički dio je zapravo postao opterećenje za one koji žele brzo ostvariti napredak na tehničkom planu. Trebalo bi dakle da države napreduju na tehničkom planu i e, mislite li zapravo da je prvo treba o tome napraviti dogovor, dakle prvo tehnički dogovor, a nakon toga politički. Ako jeste za, samo recite. Hvala lijepa. Sada Robert Zele. dobrodošli gospodine Doppelbauer na našem e, na naš sastanak. Ja ću baš kao i vi govoriti engleski i odmah vam želim dobrodošlicu e, na vašem novom poslu. Vi dolazite na taj posao u trenutku kad je Europska željeznička agencija pred mnogim izazovima. Neću vas toliko pitati o političkim aspektima, e, jer o tome se odlučuje na političkoj razini u ovoj kući. Ono što nas uvijek brine je na koji način ćete zaposliti nove kadrove u Europskoj agenciji, e, koliko njih možete zaposliti, hoćete li ih zaposliti i gdje ćete ih naći. Nadalje, kakva je, e, kakve odnose imate sa NSA, e, odnosno sa nacionalnim agencijama, mnogi se brinu u našim zemljama članicama Hoćete li e, vi e, dovoljno platiti? Mnogi su zbog toga zabrinuti. Dakle, kako vi s vašeg stanovišta na to gledate? Inače, ja sam iz Latvije i to nema veze sa sadašnjim predsjedanjem Europske unije, ali rado govorimo o izoliranim mrežama. Govorili smo o tehničkom stupu prije manje od godine dana i tražili smo od Europske željezničke agencije da nam kaže da li u vašoj bazi podataka imate e, podatke o voznom parku koji e, bi obuhvaćao podatke za Estoniju, Latviju, Litvu i Finsku. Ne, e, naročito kada se radi o odobrenju kola s tehničke strane. Hvala sada kolegica Majsner. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine e, Doppelbauer. Pozdravljam vas i u ime liberala i u ime e, dakle liberala iz odbora za promet. Govorili ste o integriranoj europskoj željezničkoj mreži. E, mi to želimo, vi govorite o tome da treba biti veća integriranost europskog željezničkog sustava. Evo što vas želim pitati. Rekli ste da želite usko surađivati, tjesno surađivati s državama članicama. Mi znamo da kod ovakvih pitanja suradnja nije uvijek optimalna. Mnogi e, brine da e, Europska željeznička agencija ne bi postala zapravo nadzorno tijelo nacionalnih željezničkih agencija. Vi ste govorili i o RTMS-u e, na pojednostavljen način. Međutim, sve to košta. Na koji način bi se taj sustav mogao bolje osmisliti? Kako bi on bio bolji? Mi znamo da u Njemačkoj postoji, e, na primjer, problem e, u sustava između ostatka Njemačke i Bavarske. Prije svega, želim se zahvaliti gospodinu Doppelbaueru na uvodnom izlaganju. Sve najbolje na eh, novom poslu. Evo, dva teška pitanja na samom početku. Kakva je financijska situacija sa eh, Europskom e, agencijom? Imate li dovoljno novca za sigurnosne mjere o kojima ste govorili? Nadalje, kakva konkretna očekivanja imate od četvrtog željezničkog paketa, naročito sa stanovišta sigurnosti? Hvala. A sada Peter Lundgren. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine Doppelbauer. Slušala sam što se ovdje govori i moram reći da e, sam među kritičarima ponekada se događaju i neke e, problematične stvari vezane za odluke u pojedinim državama. Ja sam šveđanin i mi imamo čitav niz mjera, a, a vidimo da nakon uvođenja novog sustava e, naš sustav u Švedskoj je lošiji nego ikada. Postoje problemi s održavanjem, postoje probleme sa e, strujom, e, naročito po zimi. Više se ne može imati povjerenja u željeznice. I iz tog razloga ljudi kako bi otišli tamo kamo žele koriste automobile ili zrakoplove. Dakle, što trebamo napraviti? Kada pogledamo situaciju u Engleskoj ili u Švedskoj, možemo se pitati kako da to promijenimo. U željezničkom paketu postoji neki aspekti koji gdje ćemo imati gubitnike, a to je lokalni željeznički prijevoz, i će se sve prebaciti na velike rentabilne linije. Još jedna stvar iz moje švedske perspektive. Što je sa, sa stranim kamionima koji prevoze robu? E, pogledajmo razliku u cijeni. Postoji velika razlika u cijeni e, jer takav e, prevoz je jeftiniji. A kada se teret prevozi s juga, na sjever e, Švedske. Recimo, neke stvari sada prevoze kamioni, ali bilo bi jeftinije da idu željeznicom. Hvala, sada se još javio najprije Dominik Rike. E, nakon toga gospođa Bilbao, gospodin Vandaleni, drugi, pa i ja ću imati e, pitanje kao gospođa Šmit. Sada ću završiti dakle, popis govornika. Najprije Dominik Rike, svako ima po dvije minute. Hvala lijepa i ja naravno želim dobrodošlicu gospodinu Doppelbaueru, pa se osjećam njemu bliskim. Imam dva općenita pitanja i tri vrlo specifična pitanja vezana za agenciju dva pitanja o koje su zapravo vezana za vaše iskustvo. Kako ćete odnose imati s vašim kolegama e, u svijetu, na primjer u Kini, u SAD, u Indiji? Drugo, smatrate li da postoji mogućnost da se rentabilnost željezničkog prometa poboljša. I još tri kratka pitanja o samoj agenciji. Prva je, smatrate li da e, postoji narušavanje iz no, vezano za novi pravilnik agencije i E, vaših financija. Drugim riječima, ne traži li se od vas da ti ribe nahranite sve. I na kraju postoji još pitanje e, kako e, želite se organizirati, da li i jedna agencija koja će sve pokrivati ili će pak imati puno decentraliziranih e, e, elemenata vaše agencije i na kraju trebali imati jednu kontaktnu točku ili više njih. Hvala. Hvala. A, a sada... A, e, Hvala vam lijepa što ste došli ovamo. Nadam se da ćemo konstruktivno i redovno u cijelom našem sazivu surađivati, prije svega e, sve najbolje u 2015. godini kada ćete imati puno posla. E, željeznice su uvijek bile važne, imamo sada četvrti željeznički paket, a vaša agencija bit će jamac sigurnosti i interoperabilnosti željezničke mreže a istovremeno izdavanje certifikata za sigurnosti željezničkih tvrtki kao i e, Europskog voznog parka su e, ključni elementi. Parlament, e, vijeće i komisija moraju još neke stvari pojasniti u sadašnjem trijalogu. Prvo, što mislite o transferu nadležnosti, odnosno ovlasti iz nacionalnih agencija na Europsku agenciju. Pitanje su vezane za ovlast vaše agencije i način na kojem će ona moći osigurati da na učinkovit način preuzme e, sve te nove ovlasti, a istovremeno da se sve odvija na odgovarajućoj razini sigurnosti. Nadalje, kako ćete vi surađivati s nacionalnim vlastima koje su nadležne za sigurnost i isto tako na koji način ćete prebaciti nadležnosti ovisno o e, certifikacijama koje treba preuzeti vaša agencija, hoće li ona to raditi sama ili će pak dijeliti to sa nacionalnim a agencijama i državama članicama. Hvala, Peter Van Dalen. Gospodine Doppelbauer, želim vam dobrodošlicu u naš odbor. Naš klub uvijek malo više kritizira agencije i mi zapravo želimo vidjeti kakvu dodanu vrijednost donose ove agencije. Znate gdje se nalazimo na političkom spektru i znate naše stavove o agencijama. Drago mi je da imate ovoliko iskustva u tehničkom području željeznica, jer u Belgiji, u Nizozemskoj, prije šest mjeseci se dogodio veliki problem sa eh, vlakom velike brzine koji nam je isporučen iz Italije i taj je vlak imao toliko kvarova i nizozemska je te vlakove vratila. I ta je priča trajala mjesecima. E sada, kako bi Europska agencija za željeznice pomogla u rješavanju ovog e, slučaja? ne možemo imati vlakove koji su tehnički toliko loši. To je prva stvar, to je moje prvo pitanje. A drugo, što se tiče same agencije? Pretpostavljam da imate ljude koji rade u različitim područjima. Imate svoje urede i prostorije. Možete li mi objasniti zašto imate nekoliko mjesta rada, zašto ne može agencija koncentrirati svoj posao na jednom mjestu? Hvala vam sada gospođa Bilpao. Hvala vam puno na svim vašim objašnjenjima. Ja imam dva vrlo konkretna pitanja. Jedan od argumenata koje smo koristili u parlamentu kako nacionalne agencije ne bi imale više ovlasti nego što imaju u ovom trenutku je e, više financijskih e, resursa i više osoblja koje bi bilo potrebno ako bi se nacionalna tijela bavila svim zadacima oko certifikacija. Imamo agenciju za zrakoplovnu sigurnost, ona izdaje certifikate i ispada da naknade koje se za to prikupljaju, te se naknade bolje koriste. Mene zanima što mislite o izvješću o interoperabilnosti koje je usvojeno u ovom parlamentu. Mi smatramo da bi ERA trebala preuzeti taj zadatak i smatrate li da Agencija za zrakoplovstvo je li e, taj sustav učinkovitiji i jeftiniji? Bismo li da ERA preuzme iste zadatke uspjeli postići isti rezultat? Ovaj parlament je definirao četiri godine za e, tranziciju, no bojim se da to nije dovoljno da se Europska agencija za željeznice prilagodi svim zadacima koje joj se žele dodijeliti. Što vi mislite o jedinstvenom europskom registru? Ja sam se, ja sam podržavala takav eh, europski jedinstveni registar jer smatram da bi to bio jedan dobar eh, alat, ali želim znati što vi mislite o tome. Te na kraju, s obzirom da znate broj osoba u svakoj nacionalnoj agenciji za neke od njih će biti uh, jedna dobra prilika da ERA preuzme sve zadatke koje se odnose na certifikaciju. Hvala, a sada Lucy Anderson. Hvala. Ja sam vam htjela čestitati na vašem dosadašnjem radu u ERU i na svim vašim naporima koje ulažete prema koordinaciji. No želim vam postaviti pitanje o sigurnosti, odgovornosti i tajnosti o sigurnosti radite e, na razvoju zajedničkog e, pristupa u području sigurnosti. No ako se te e, ovlasti prenesu na europsko tijelo, u Jedinom kraljevstvu ćemo imati problema sa tim. I to posebice kad govorimo o slobodi informacija, o sigurnosnim pitanjima. Te o nekim statističkim podacima. Zar nije slučaj da smrtni slučajevi zbog voznog parka se trenutačno ne e, prikupljaju u e, svim europskim zemljama. I još sam vas htjela pitati o e, tunelu ispod La Manša i zanima me hoće li ERA imati e, ulogu u budućnosti kad je riječ o upravljanju tunelom i hoće li se raditi na rješavanju problema s infrastrukturom i sa upravljanjem infrastrukture, što sve znamo da postoji. Da postoji. Hvala, a sada George Pah. Hvala vam i želim vam svima dobrodošlicu. Vi ste govorili o sigurnosti i to je važna tema. To je također područje koje mora uključiti e, sve sudionike i e, mora se više napora uložiti u prevenciju. No, mm, imam problem s nečim što ste rekli, a to je da imamo politički okoliš koji nije baš uvijek konstruktivan, barem ne u ovom parlamentu kako bih to mogao bolje reći, bojim se da se ne želi uvijek najbolje agencijama. Ponekad se na agencije gleda kao na prepreku, kao na nešto što iziskuje jako puno novaca. I da, agencija će dobiti nove zadatke, ne vi osobno, već agencija. No zanima me što mislite što ćete učiniti kako biste stvorili pozitivan dojam agencije? Kako ćete e, pozicionirati Europsku agenciju za željeznice u tom e, kontekstu? Hvala vam, a sada Markus Peter. Gospodine Bauer, najprije vam čestitam na novom e, poslu i želim vam puno uspjeha. Donekle prihvaćam vaše vještine i e, ovlasti, no zanima me što ste mislili kada ste rekli da će doći do centralizacije nekih radnih mjesta, na primjer kad govorimo o sigurnosti? E, do kakvih bi ušteda došlo u Europi s takvim pristupom? Druga stvar, dolaze nam izvješća iz e, revizorskog suda još iz 2006. i svake godine nas pitaju zašto ERA e, ima urede u dva različita mjesta, dva različita grada. I svake godine dobivamo to isto pitanje od revizorskog suda. Zanima me, možete li nam obrazložiti e, s troškovne strane na koji način to zapravo učinkovitije? Hvala vam, a sada Klaudija Šmit. Ja se slažem s onima što je rekao kolega prije mene. Dakle, agencija ima, ureda u, ima urede u dva grada i kao što je on rekao, ta se rasprava vodi između parlamenta i revizorskog suda još od 2006. Zanima me što planirate učiniti po tom pitanju. Drugo, pitanje se odnosi na informaciju koju smo također dobili iz revizorskog suda. Dakle, da ste zaposlili nove osobe, no da to nije učinjeno prema kriterijima transparentnosti. Intervjui koji su provedeni s tim osobljem ni, nisu transparentni. Zanima me, možete li reći nešto o tome? Hvala vam. Evo, ja ću biti posljednji. Dakle, prvo pitanje o dva sjedišta. Eto, možemo reći da je Europska unija, to jest parlament, ima dva sjedišta. Ja sam iz Njemačke i Njemačka ima dva sjedišta. Dobro, ne baš isto, ali 60% osoblja sjedi u Bonu, a ostatak u Berlinu. Tako da mogao bih se i ja vratiti u e, Njemačku i reći pa dovoljno nam je jedan, dovoljan nam je jedan grad kao e, sjedište, a i parlament bi to mogao učiniti. E, dakle, što se tiče voznog parka, potrebna su nam nova e, vozila i potrebna su nam evropska rješenja jer u protivnom to neće funkcionirati. Moramo donijeti odluke zato što je nakon toga potrebno od 30 do 40 godina. Imamo evropski novac e, i za infrastrukture i za vozni park. Imamo oko 10 milijardi eura, ako 80% tih sredstava se može potrošiti na vagone, Mislim da bi to bilo troškovno puno učinkovitije. No, e, to je teško izvesti političke. Što vi planirate učiniti po tome pitanju? Zatim spomenuli ste RTMS. Prije 8 do 9 godina radio sam kao izvjestitelj o ERTMS-u. Ne smijemo imati 20 različitih sustava signalizacije no trenutačno imamo 10.000 kilo, kilometara unutar ERTMS-a, ali nemamo jedno, jedan vlak koji se može prevesti preko tih 10.000 kilometara. To je katastrofa. Kakva je vaša analiza koja je odgovoran za tu katastrofu i što ćete učiniti da se tome napokon stane na kraj? O svemu tome slušamo već desetljećima, ali ništa se još nije promijenilo. Te na kraju, gospodin Ertuk je uveo jedan novi pojam, u Njemačkoj govorimo već jako puno godina o tome da treba stvari učiniti na drugi način, ali vidim da se i, da i u Njemačkoj ima jako puno protivljenja protiv ERTMS-a. I sad zanima me hoće li se to promijeniti. Imamo europski jedinstveni željeznički prostor, imamo ulaganja i sebi bi tvrtke u željezničkom sektoru imale koristi od toga. Možda biste nam mogli dati neke brojke, što je pitao i kolega. Možda bi nekoliko stotina lokomotiva moglo biti naručeno i proizvedeno za Europi, a ne negdje drugdje. Tako da, eto, to su moja pitanja, izvolite. Veselim se vašim odgovorima. Hvala vam, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, parlamenta. Hvala vam na vašim teškim pitanjima. Imamo ovdje četiri stranice pitanja. Neka su pitanja se odnosila na gradnju mosta, gospodine Kamp. Vi ste e, postavili pitanje o ERTMS-u i e, planiranju. Ja sam već počeo voditi intenzivne razgovore. Prošli tjedan sam se sastao s europskim e, koordinatorom za ERTMS Zatim sam danas imao još jedan sastanak sa DG Move, sljedeći tjedan imam sastanak sa uh, DG Industry iz Europske komisije kako bih sastavio kompletnu sliku. Ono što agencija može sada učiniti jest uh, da izdamo specifikaciju na vrijeme, a to je u veljači ove godine, sa detaljnom specifikacijom koja će uslijediti sredinom godine. Gospodinu Vinku sam još predložio da ćemo pripremiti zajednički e, provedbeni plan za ERTMS, zato što tu su aktivnosti koje vodi moja agencija, zatim aktivnosti koje vodi komisija, aktivnosti koje, koje traže pomoć i industrije. Stoga moramo E, raditi svi zajedno kako bismo došli do situacije u kojoj se sve bolje kontrolira. Meni se čini da s ovom novom e, inicijativom sa suradnjom sa svim sudionicima da ćemo doći do našeg cilja, a to je da imamo jedinstvenu europsku specifikaciju, a ne 20 različitih, jedan zajednički plan provedbe te specifikacije, a to će onda dovesti do e, ekonomije razmjera koju ste vi spomenuli, tako da nemamo samo mali broj lokomotiva, budući da postoje različite e, verzije. I naravno, industrija pati zato što mora raditi na nekoliko različitih sustava u isto vrijeme i onda to očito dovodi do smanjenja kvalitete. Time što ćemo sve uskladiti, mislim da bismo trebali doći do situacije u kojoj će se sve bolje kontrolirati. A sada bih se vratio na pitanje o Njemačkoj. Da, e, imamo jako dobru suradnju sa e, Njemačkom i mislim da će to biti vrlo korisno u svim našim raspravama. Ne smijemo zaboraviti da je Njemačka okružena e, zemljama članicama koje su sve već pokrenule ERTMS u Belgiji, u Nizozemskoj, u Austriji, ali ne u Njemačkoj. Ali ja vjerujem da će se ta situacija poboljšati. A sada da se vratimo na pitanje gospodina Etuka o četvrtom željezničkom paketu. Da li ću ja biti za odvajanje političkog e, i tehničkog stupa. Pa ja nisam baš e, potpuno neutralan u toj priči, zato što tehnički stup i tri zakonska propisa koja sadrži taj stup su e, potpuno u nadležnosti moje agencije. Tako da sam naravno za to da naša agencija ima pravnu osnovu i da se to učini što je prije moguće. Postoje dobri argumenti da se šest zakona zadrži zajedno, prije svega, ja smatram da postoji veza između tehničkog i političkog skupa, no mm, ne smatram da je ta veza toliko jaka da je moramo održati pod e, svim uvjetima. Tako da ukratko moj je odgovor da. Zatim postavljano je pitanje o osoblju i o zapošljavanju. prema trenutačnom pravnom okviru ERA mora smanjiti svoj broj osoblja i mi ćemo e, ispuniti naš cilj za smanjenje od 5% za ove godine. No sa zadacima koji dolaze sa četvrtim željezničkim paketom moramo opet povećati e, broj osoblja. Postoji jedan aspekt kojeg moramo uzeti u obzir i to će odgovoriti na pitanje koje je se mnogo puta pojavilo, a to je kako bi e, Europska agencija za željeznice željela sudjelovati sa nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost i želimo li e, osnovati jedan super europski ured. Ja smatram da moramo raditi e, unutar mreže institucija zajedno sa nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost koji moraju imati svoju važnu ulogu. Isto tako smatram da ne možemo prebaciti sve ovlasti na eru. Moramo omogućiti nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost da preuzmu određeni dio zadataka u ime ere. I za mene je ovdje jedan aspekt jako bitan. Europska agencija za željeznice mora biti sudac u toj igri. Ne možemo se do, do, dovesti do situacije u kojoj će se dva nacionalna tijela u koja se dva nacionalna tijela neće slagati i ne mogu se dogovoriti. Mora postojati jasno pravilo da, je na, da na kraju odluka leži na eri. No kad govorimo o odgovornosti, a ovdje mislim i načelo koje je iza organizacije i za organizacije JASA. Neki članovi parlamenta su um, izrazili zabrinutost da će ERA uzeti osoblje iz nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost u mojem je planu zapravo da rotiramo naše osoblje, da osoblje iz nacionalnih tijela neko vrijeme radi u Europskoj agenciji za željeznice, a istovremeno da ljudi iz Europske agencije za željeznice neko vrijeme provedu e, u nacionalnim tijelima. To bi na jedan način pomoglo riješiti e, problem s e, vještinama no mislim da bi i pomoglo u e, suradnji jer kada naravno nekoga znate, upoznate, onda s njime bolje i radite i surađujete. Nekoliko konkretnih pitanja je došlo i s ove strane. Znate da četvrtki željeznički paket predviđa konkret, e, konkretne sporazume o suradnji između ERE i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost ja e, namjeravam inzistirati na tom e, načelu. Neću započeti sa kompliciranim i velikima na početku, no već sam razgovarao sa Florence Rus i smatramo da će ta suradnja ići dobrim putem. Na taj način ćemo omogućiti i da mi sami učimo iz naših e, prvih iskustva. Zatim postavljeno je pitanje o e, ekonomski učinkovitom ERTMS-u. To možemo učiniti tako što ćemo ga pojednostavniti. To znači da ne moramo imati nekoliko verzija za različite zemlje i to je normalno iskustvo kad imamo, kad govorimo o većim količinama, onda uvijek sve može biti jeftinije. No, još je tu jedan važan doprinos. Mi smo, dok sam ja radio još u industriji, imali smo jednu, dakle, jednu jedinicu koju smo morali e, autorizirati u 12 različitih zemalja. I tih 12 različitih odobrenja koje smo morali tražiti, takvo što nikako ne dodaje vrijednost, dodaje samo troškove i sve se odulji. Ako to sve možemo uskladiti u jedan proces, sve će biti i jednostavnije i jeftinije i učinkovitije. Zatim je netko postavio pitanje o dodanoj vrijednosti Europske agencije za željeznice i primjer to što se mijenja čitav niz odobrenja i certifikacija samo jednim, jedinstvenim, mislim da to govori samo za sebe. I upravo u tom području Europska agencija za željeznica definitivno dodaje vrijednost. Kada moram, a sada e, pitanje o dva sjedišta. I ja sam sam postavio to pitanje kada sam se pridružio Eri. No, rečeno mi je da ja kao izvršni direktor nemam nikakve ovlasti u tom području jer je to odluka koju moraju donijeti zemlje članice. Tako da smatram da politička razina mora odlučiti što želi, a mi ćemo poštovati te želje. Isto tako moram reći da naša dva sjedišta, jedan je u Valencijenu gdje su nam e, uredi i drugo sjedište je u Lilu um, to je zapravo, to su konferencijski prostori gdje se susrećemo s našim dionicima. I um, u Lilu je zapravo vrlo jednostavno e, doći. Ja sam također e, spreman za to da se razmisli o boljim e, alternativama, alternativama, no za ćemo, za sada ovako stvari funkcioniraju. Zatim pitanje gospođe Anderson o e, sigurnosti i pristupu u Ujedinjenoj kraljevini. Kao što sam već ranije rekao, sve što ćemo raditi, radit ćemo u uskoj suradnji sa našim dionicima. I ja sam već e, uspostavio jako dobre kontakte sa ERSB-om. I pazit ćemo da, da ne dođe do curenja informacija onako kako to nalažu propisi u Ujedinjenoj kraljevini. Morat ćemo to još detaljnije analizirati, ali mi doista e, gledamo na Ujedinjenu kraljevinu kao e, primjer u tom području, u području sigurnosti, zato što ste učinili jako puno toga. Financijska situacija agencije. Mm, to sam već spomenuo. Za sada smo još obvezani e, starim pravnim okvirom koji nas obvezuje da smanjimo broj osoblja, no istovremeno se moramo pripremiti za e, zadatke koji će nam biti povjereni unutar četvrtog željezničkog paketa i očekujem da će se ova situacija vrlo brzo ispraviti. Zatim, e, jedno je bilo pitanje e, švedskog zastupnika o posljedicama četvrtog željezničkog paketa. Prije svega, jako ste zabrinuti zbog konkurencije e, prijevoza tereta na cestama i kao što sam u uvodu spomenuo, cilj Europske agencije za željeznice je da željeznica, to jest cijeli željeznički sektor, postane konkurentniji. Stoga moramo učiniti sve što možemo kako bi željeznički e, promet postao konkurentniji. Moramo postići bolje ekonomije e, razmjera, zato što jedinstveni europski željeznički prostor bez granica, samim time bismo trebali smanjiti i troškove, a i time što će proces izdavanja odobrenja i certifikacija trebao biti e, e, jednostavniji, mislim da će i to doprinijeti boljoj konkurentnosti i učinkovitosti. E, zatim ste spomenuli i povezivanje željeznicom. Ja smatram da ako ojačamo željeznicu kao način prijevoza, mislim da će ona postati privlačnija kao sektor i da će se tu stvarati mogućnosti za dakle, sve ostale koji sudjeluju u tom lancu. I na kraju, da se vratim na pitanje o globalnom pozicioniranju. Već sam razgovarao sa fre om e, kontaktirali smo i s Japanom i da, morat ćemo definirati e, globalnu poziciju naše agencije. naravno i suradnja s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost mora biti temeljena na povjerenju. Prijenos ovlasti, to sam spomenuo ranije, rotacija osoblja između Europske agencije za željeznice i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost. Svjestan sam da četvrti željeznički paket i ERA kao one stop shop za autorizacije, tj. odobrenja i certifikacije. To će imati čitav niz posljedica i zato moramo pripremiti agenciju za preuzimanje te odgovornosti. Vidim da gospodin Kramer već gleda na sat. Kako možemo iskomunicirati pozitivan učinak Europske agencije za željeznice. Kako da ta agencija bude prepoznata kao jedna učinkovita agencija? Vjerujem da stvar leži u komunikaciji, moramo biti vidljiviji i moramo pokazivati konkretne rezultate. Učinit ćemo sve što možemo da bismo ostvarili te konkretne rezultate i kada budemo imali konkretne doprinose, pobrinut ćemo se da naša javnost bude o tome obavještena. E, mi smo transparentni, podržavamo načelo potpune transparentnosti, e, koristimo moderna sredstva za komunikaciju, imamo vrlo dobru web stranicu i iskoristit ćemo sve to što imamo na raspolaganju kako bi se o agenciji više znalo. Eto, nadam se da sam e, pokrio barem 80% pitanja koja ste postavili. Gospodine Bauer, najljepša hvala. Naravno mi želimo imati dobru suradnju s vama. Mislim da je ovo bio prvi, dobar prvi korak i uvjeren sam da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Prije zaključka ovog javnog dijela sjednice želim se zahvaliti kolegama iz kolegi članu ismail Ertugu koji je pozvao goste iz Bundestaga. Bilo je riječ o situaciji u Njemačkoj. Vi ste došli tijekom rasprave, ali niste čuli od početka rasprave. Dakle, dobro, želim vam dobrodošli u Europski parlament. Vaš domaćin je Ismail Ertug. Veselimo se tome što do, nacionalni zastupnici dolaze u Europski parlament i želim vam dobrodošlicu. Und es tut mir leid, aber ich muss Sada se ispričavam, ali moram zaključiti ovaj javni dio sjednice jer ćemo imati raspravu o trijalogu, a taj dio sjednice vodi se iz, iza zatvornih vrata i samo zastupnici imaju dopuštenje da budu nazočni na tom dijelu sjednice. Hvala da se, a